Welcome. Evo, možemo započeti sa sastankom. Dobro Drago mi je što vas mogu pozvati, pozdraviti na današnjem sastanku, kao i uvijek. Kao što dobro znate, ponedeljkom neki kolege su i dalje u svojim izbornim jedinicama ili su pak na putu za Brisel. Međutim, Činjenica jest da kada radite kao eurozastupnik da je dio vašeg rada i susret s biračima u izbornoj jedinici. Što se pak tiče današnjeg sastanka, mislim da možemo usvojiti dnevni red, prijedlog kojega ste dobili. Naš se sastanak prenosi na, e, putem interneta. Previđeno je prevođenje na 20 jezika na današnjem sastanku. Dolazimo sada do odobravanja zastupnika sa e, naših sastanaka 21., 25. i 26. travnja. Pa e, nakon što smo to napravili, možemo sada preći na četvrtu točku dnevnog reda o e, primjeni upravljanja instrumenta, za upravljanje rizika u periodu od 2014. do 2020. godine. Studiju je koordinirao institut iz Madrida uz pomoć tri sveučilišta iz e, Francuske, Italije i e, Španjolske. Dakle, sveučilišta koje su vam sudjela e, bile su sveučilište iz Grenobla, E, i sveučilište u Napolju kao i Madridski institut za geografiju i demografiju. E, cilj studije je da pregleda kako su provedeni instrumenti Europske unije u državama članicama i to e, sa osobnim osvrtom na sektor poljoprivrede. Drugim riječima, radi se o tome da se vidi što su države članice do sada provele. Radi se o instrumentima za upravljanje rizikom kako bismo vidjeli dakle, kakve su njihova mogućnosti, ograničenja i koliko su ti instrumenti učinkoviti. U toj studiji predlažu se i drugi razvoji e, zajedničke poljoprivredne politike kako bi se bolje nosilo s neizvjesnostima na tržištu. Radi se dakle o s jedne strane o funkcioniranju tržišta, s druge strane o stabilnosti prihoda i to su dakle tri, dva ključna elementa. Pozdravljam naše goste, Izabel Badri, koja e, je e, došla iz Španjolske, iz instituta e, koji proučava upravo upravljanje listima u poljoprivredi. Zatim njezin kolega iz istog institucije i treći je E, gosta, kođer iz Španjolske, iz Instituta za e, geografiju i demografiju. Najprije ćemo riječ dati gospođi Padahi, a e, pitanja koja sam siguran da ćete imati, moći ćete postaviti nakon tog izlaganja. Dajem sada riječ gospođi padahi Izvolite, gospođo. Prehođime na eh, słuchania Panią. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, voy a presentar el estudio, de, el, el estudio que hemos hecho para el Parlamento Europeo y me referiré en esta presentación. Dobar dan. Ja ću vam prezentirati studiju koju smo izradili za Europski eh, parlament. E, naši ciljevi Od, govorit ću o ciljevima studije, o implementaciji u zemljama članicama. Također ću vam dati neke ključne ideje na temelju kojih ćete moći eventualno dati neke preporuke, a potom ću dati neke zaključke. Najprije pogledajmo ciljeve studije. cilj studije je bio analizirati način na koji e, Različit, se koriste različita sredstva potpore kako bi se upravljalo rizicima e, u kriznim situacijama, za krizne situacije u zemljama članicama. Dakle, mi smo procijenili te alate, a u drugom, drugoj fazmi smo pogledali moguće promjene tih instrumenata. U e, e, okviru potpora e, u Evropskoj uniji imamo pravila svjetske trgovinske organizacije kao osnov u skladu sa E, sporazumu o poljoprivredi koji gdje se To se tiče dvaju aspekata, pomoć e, pri prihodima i e, zaštitne mjere za očuvanje prihoda i jamčenje, odnosno osiguranje žetve. One stvari koje se tiču zelene, takozvane zelene kutije, e, tu gubici trebaju biti veći od 30% spram prosječnog, prosječne godišnje dobiti, a kompenzacije iznose 60% od e, prihoda, to je samo povezano uz prihode, a ne uz trošak proizvodnje ili cijene. Osiguranja za e, žetvu tu pravila kažu da mora biti e, zvanično prijavljena, odnosno priznata stanje prirodne katastrofe i gubici moraju biti veći od 30% spram prosječne e, prosječne e, sjetve od prethodne tri godine pokrivaju se samo gubici izazvani tom prirodnom katastrofom i ne smiju prekoračiti ne smiju ne smije to biti povezano uz proizvodnju. Prema pravilima STO, e, to je situacija dosta restriktivna glede karakteristika i uvjeta koje se mora ispoštovati kako bi se moglo e, uvrstiti u takozvanu zelenu kutiju. Imajući na te uvjete, koja je primjena u EU. Mi pravimo razliku između dva razdoblja, dakle 2007. od 2013. i sadašnje razdoblje od 2014. do 2020. Za razdoblje od 2007. 2013. tu su države članice kako bi pomogle e, mogle se pozvati na ZPP, tu je bio članak 68. i još neki specifični uvjeti su se odnosili na vino, voće i povrće. No tu su bile i državne potpore, tu su bile, bilo pustva prema kojima se objašnjava po kojim uvjetima se daju e, državne potpore. Tu su dva uvjeta, mogle su biti ex ante i ex post u kriznim razdobljima i tu se objašnjava pod kojim uvjetima se mogu e, dati ad hoc pomoć. U trenutnom e, sadašnjem razdoblju situacija se promijela, osobito kada se radi o instrumentima za pomoć upravljanje kriznim situacijama u okviru ZPP-a. Imamo još uvijek e, specifičnu situaciju za voće, povrće i vino, no što se tiče instrumenata za stabilizaciju prihoda, prirodne katastrofe, osiguranja, to je sve potpalo pod drugi stup. To je ona najveća promjena. A zatim imamo i dalje istu mogućnost kao i ranije glede e, državne pomoći. Dakle, to je nešto što se tiče tih osiguranja. Kasnije ćemo vidjeti da je ovaj okvir dosta fleksibilan i omogućuje da se prilagođava različitim karakteristikama od država članica i to omogućuje da se uspostave jako različite vrste pomoći. U okviru ZPP-a pomoć je prešla iz prvog u drugi stup i to ima svoje posljedice, s obzirom da ta dva stupa su doista različita. No, pomoć od ZPP-a, dakle, ranije to bio Član 68. a sada je to drugi stup, to je moguće isključivo ako se poštuju e, uvjeti kako bi se ušlo u zelenu kutiju. Dakle, to su gubici koji predstavljaju više od 30% proizvodnje ili prihoda, no moguće je još uvijek imati e, državne potpore za instrumente upravljanja rizicima koje pokrivaju gubitke manje od 30%. Što se tiče pokrića tržišnog rizika, to je po prvi put uvedeno u okviru trenutnih pomoći u ovom razdoblju 2014-2020 uz instrument za stabilizaciju prihoda. to je trenutno jedini dopušteni instrument u okviru Unije za pokriće e, rizika, a to se može napraviti samo u vidu zemljih fondova. Kako se izvršavaju ove mjere? Evo nekoliko brojčano izraženih e, podataka. Ono što omogućuje ovaj okvir jest velika raznolikost u instrumentima koje koriste države članice. Prema članku 68. to su koristile samo Francuska, Italija, Mađarska i Nizozemska su samo posegle za tim člankom 68. i to se radilo o slabim, malim izlasima. A pomoć e, iz uzajamnog fonda je jako ograničena, tu se govori o jako ograničenim iznosima, to su instrumenti za kojim se jako rijetko posezalo i sve države članice, kao što ćemo to vidjeti, koristile su na ovaj ili onaj način različite instrumente pomoći. Ovdje vidite sve brojeve, tu neću duljiti, ali ako vidimo klasifikaciju država članica prema vrsti pomoći koju su koristile, dakle bilo da se radilo o ZPP-u ili državnim potporama, vidimo sve države članice koristile ili ZPP ili državne potpore kako bi za pomoć, dakle, bilo da se radi o ex ante ili ad hoc pomoći. To se možda najbolje vidi ovdje na ovoj tabeli s ovim brojkama. Tu se vide javni rashodi u okviru e, instrumenta za upravljanje rizicima i kriznim razdobljima. Ovo se odnosi na razdoblje od 2007. do 2013. U prvom stupcu imamo iznose namijenjene ex post pomoći za upravljanje rizicima, a onda instrumente ex ante, a u trećem stupcu imamo e, zbir. Jedan od prvih zaključaka, ako pogledamo ove brojke, u zadnjem stupcu vidimo da od 14 milijardi eura velika većina pomoći potječe iz državnih potpora, a tu imamo prvenstveno ad hoc pomoć e, i pomoć za upravljanje krizama. To je, od tu dolazi većina potpora. Što se ZPP-a tiče, tu imamo znatno manje iznose. Drugi važan aspekt što više ima rashoda eksante, onda to manje ima na strani ex post. Dakle, tu što više države ulažu sredstava za zaštitu od rizika, imam manje se poseže za instrumentom za upravljanje krizama. Kako je došlo do te promjene? Pa evo, između razdoblja, dakle, s jedne strane između razdoblja od 7 do 13. i s druge strane od 14 do 20. Unutar ZPP-a stvari se donekle promijenile. Tu možemo vidjeti što su države članice uradile. Evo, države članice koje se pozivale na članak 68. Italija, Francuska, Mađarska i Nizozemska koristile su programe za ruralni razvoj u okviru drugog stupa. Pridružile su im se druge države članice koje su sve više koristile sredstva ZPP-a za upravljanje, instrumente za upravljanja rizikom. E, udruženi fondovi dobivaju sve manje pomoći i stabilizacija prihoda uključena je samo u italijanski, mađarski i španjolski program, osobito za Kastilju i Leon. Iako za cijelo programsko razdoblje imamo predviđene troškove, no vidimo da su neke države počele koristiti tu pomoć vidu osiguranja u okviru programa za ruralni razvoj, evo regija Kastilja Leon, Italija, Mađarska su predvidjele mogućnost financiranja instrumenta i stabiliziranja prihoda. Ovdje se može vidjeti ukupni iznos predviđen za instrumente upravljanja rizikom. 2 milijarde 700 milijuna. Ako to usporedimo s prethodnim razdobljem, vidimo da je to minorno spram, taj iznos je minoran, ako ga usporedimo sa državnim potporama, no države članice sve više predviđaju e, korištenje instrumenta upravljanja rizikom. Ovdje vidimo državne potpore to je instrument upravljanja rizikom i krizama, kriznim situacijama. Vidimo da imamo iste tendencije kao u prethodnom razdoblju, dakle to su dosta slabe promjene. Imamo različitu uporabu tih instrumenta ovisno o državi članici. Ovdje vidite neke ideje koje bi mogle biti od koristi za bolje osmišljavanje instrumenta za upravljanje rizicima. Ovdje imamo jednu piramidu, piramidalni prikaz gdje se pokazuje, ilustrira kako su raspoređeni rizici po razinama rizika. Na samom dnu ovog piramidalnog prikaza imamo rizike koje mogu osigurati sami poljoprivrednici ili njihova zadruga, a da se ne prebacuje ni na koji način rizik sve to se može na osobnoj privatnoj razini raditi diverzifikacijom ili instrumentima upravljanja tržištem i to mogu preuzeti proizvođači ili njihove zadruge. Što se više povećava rizik, vidimo da postoje instrumenti upravljanja rizikom koji uključuju određeni prijenos rizika sa poljoprivrednika na E, treća lica, kao što su osiguranja, uzajemni fondovi, u biti postoji čitav niz različitih instrumenata koji, e, mislim, ovisno o tome koliki, koliko se želi pokriti potencijalne gubitke. Te instrumente se financira iz privatnih, privatno javnih e, sredstava, tu su prirodne katastrofe, što se kriza tiče, tu je isključivo javno financiranje. Ono što je važno u ovom piramidalnom prikazu je da se vidi da svi rizici, svi ovi slojevi, e, da su oni jako mobilni u smislu da poljoprivrednici mogu ponekad preuzeti veći rizik na sebe i u tom slučaju nije toliko nužno transferirati rizike, no ukoliko se mogu prebaciti ti rizici, prenijeti, onda će ovaj dio koji predstavlja sam vrh piramide biti manje značajan. No sve to treba holistički sagledati. Koji su sada zaključci koje možemo izvući iz ove studije? Kao prvo vidimo da u Europskoj uniji ne postoji homogen okvir upravljanja rizicima, što znači da je svaka država članica razvila svoj vlastiti model i tu su različita, različita razna e, pokrića e, i, izvori financija, jer su se morali prilagoditi svaki svoje situaciji koje su nužno bile različite. Reforma postojećeg sustava i uključenje novih sustava posljedično tome trebaju biti kompatibilni s postojećim modelom koji se koji postoje dakle u različitim državama članicama. Sam rizik treba biti strukturiran po slojevima. Na taj način se može vidjeti na koji način koji instrumenti mogu pomoći jer o tome mnogo toga ovisi. Sve ovisi o razini rizika i naravno mora ostaviti mora se ostaviti prostora i za privatno javnoj suradnji. Svi instrumenti za upravljanje krizom i rizicima, moraju imati na umu različite odnose koji postoje na e, svakom od ovih slojeva upravljanja rizikom. Dakle, tu se radi o, odnosno, analiza pomoći koje pružaju države članice pokazuju da trenutno postojeća pravila i norme nisu u stanju spriječiti krize. Ne postoje preventivne mjere za spriječavanje kriza. Ad hoc fondovi koji su tu za korekciju krize su najvažniji što potvrđuje tu tezu. Što se tiče pokrića e, tržišnih rizika, vidimo da postoje neki zanimljivi aspekti. Taj sistem je koristila Italija i Kastilja i Leon, no Italija najviše sredstava e, dodijela tim fondovima, no to su opet dosta ograničena sredstva. Što se tiče, dakle to je percipirano kao uzajemni fond i vidjeli smo da se te uzajemne fondove dosta malo koristi u Europskoj uniji. moglo bi se uzeti razmatranje da osiguranja pokrivaju e, taj rizik i to je nešto što najviše koriste poljoprivrednici u državama članicama, taj model pokrića putem osiguranja. Zatim, moglo bi se i pribjegnuti e, sustavu pomoći za očuvanje prihoda, no tu treba jaka tehnička pomoć kako bi se vidjela razlika između razlike u prihodima koji su gubici, dakle tu su potrebne velike baze podataka za tako što i treba pokušati napraviti komplementarnost sa postojećim sustavima. To je dosta složeni posao koji treba u potpunosti napraviti. Zatim, e, reosiguranje kako bi se pokrili tržišni rizici. Mi mislimo da je moguće napraviti sustav e, reosiguranja ili dodatnog osiguranja putem partnerstva između privatnog i javnog sektora. Dakle, Evo, na temelju ovoga svega koje su naše preporuke. Prva preporuka je sljedeća. Mi mislimo najprije da bi trebalo uključiti u zajednička pravila e, instrumente upravljanja rizikom. Mislimo da bi trebalo stvoriti i europski observatorij e, za poljoprivredna tržišta što bi omogućilo da se napravi sustav, organizira sustav javnog upozorenja. Na taj način bi bilo moguće napraviti mjere upravljanja rizikom koje će biti automatizirani. Zato je važno da poljoprivrednici i njihove iz poljoprivredne zadruge imaju metode prilagodbe proizvodnje i kvantitativne i kvalitativne, tako bi prevencija bila učinkovita, dakle treba reagirati prije nego što dođe do krize, a naravno poštujući svo vrijeme i e, norme tržišnog natjecanja. Ukoliko bi se smanjili temeljni prihodi, mislimo da bi postojale neke mjere koje bi bilo moguće donijeti ako bismo imali proračun ZPP-a konstantan proračun, onda bismo mogli smanjiti ove temeljne isplate i predložiti poljoprivrednicima ekvalentne e, prihode koji se koriste u okviru instrumenta upravljanja rizikom. Što se tiče krize, trenutna rezerva za krizu pokazala se neučinkovitom s obzirom na sredstva koja su utrošena u državama članicama i trebali bismo imati drugačiju programaciju u proračunu kako bismo bolje koristili ta sredstva. I konačno, trebalo bi uspostaviti da dakle, kako želimo imati dobro upravljanje rizicima i dobro upravljanje općenito, e, dobru, pardon, dobru obuku. I konačno ovi instrument za upravljanje rizikom i krizama moraju biti sagledani na integriran način, dakle na jedan cjelovit, sveobuhvatan način i to u okviru zajedničke poljoprivredne politike na koordiniran način imajući na umu različite rizike i njihove međusobne veze. Najviše hvala. hvala. Kao što sam ranije najavio, dat ću e, sada mogućnost za postavljanje pitanja i odgovora. Otvaram diskusiju. Ne znam, želi li se netko sada javiti za riječ. Zahvaljujem gospođi i eh, na njenom uvodu koje je dala. Ja bih željela možda na konkretnom primjeru eh, dobiti od nje neku sugestiju kako konkretno pomoći upravljanju krizama u poljoprivredi jer vidimo da je sve više naših poljoprivrednika u državama članicama izloženo različitim rizicima, posebno su pogođeni elementarnim nepogodama. Zadnje što se dogodilo je da su eh, središnji dio Europe Hrvatsku, Sloveniju, E, Austriju, Mađarsku, e, Rumunjsku, a čuli smo kasnije i Francusku pogodili e, teški mraz i led i štete su se popele do sada već na milijardu eura. Mi smo tražili, naravno države članice ne mogu same pokriti tu štetu, osiguranja također ne mogu pokriti takvu štetu, tražili smo pomoć od Europske komisije. E, da li na ovom konkretnom primjeru, na konkretnom slučaju možete reći kakvo upravljanje e, rizikom bi e, moglo kod takvih teških elementarnih nepogoda pomoći poljoprivrednicima i da li bi rješenje bilo povećanje sredstava za krizni fond s tim da naravno kad mislim na povećanje sredstava za krizni fond ne mislim na diranje budžeta koji imamo za poljoprivredu. Dakle, od kud bi mogli još eventualno na namaknuti dodatna financijska sredstva kako bi e, mogli e, kasnije e, ili prevenirati ili ublažavati krize koje pogađaju poljoprivrednike, a koje su rezultat elementarnih nepogoda. Hvala lijepo. Pan posel Hajtoma. Yes, thank you very much, Chair. Thank you very much for your uh, presentation. I have uh, three short questions. Um, first of all, um, there is a low uptake still of those uh, risk management tools. Um, I was wondering why that is, and do you think... Zanima me, dakle, sad moja tri kratka pitanja. Možete li mi reći, eh, može li nam sektor dati dodatne inicijative koje bi bile prikladnije za različite države članice? bilo bi dakle bilo mudro da i u zakonodavstvu e, damo više mogućnosti samom sektoru da sam e, da inicijative. A osim toga vidite e, da u, je tu uključen i drugi stup, iako za drugi stup nisu više izdvojena sredstva. Ne bi li bilo dobro izdvojiti dakle sredstva za upravljanje krizama i u drugom stupu. A što se tiče zelene kutije, je li apsolutno nužno da se izdvaja 30%? Koliko čujem od poljoprivrednika, e, oni smatraju da je previše da izdvajaju 30% iz vlastitog džepa. E, mogu li inicijative biti ne samo u zelenoj kutiji, već i u žutoj kutiji i da se ne radi o svoti od 30%. Hvala lijepa na ovoj prezentaciji. Ovo što sam čuo je stvarno impresivno. Prema onome što se dogodilo u mojoj zemlji, E, evo, bilo je jako puno problema zbog miševa. Ja sam se obratio povjereniku i pitao što Europa može napraviti. A on je rekao upravo to što se tiče drugog stupa i ruralnog razvoja. Rekao je da mogućnosti postoje u Nizozemskoj se pokazalo vrlo jasno da je drugi stup iskorišten za druge svrhe a radilo se iznad svega o politici koja je bila vezana za prirodu. Zanima me kako mi kao države članice možemo odrediti kako rasporediti e, sredstva. To što se dogodilo, dogodilo se bilo u frizi i upravo se dogodilo ono što ste vi upisali u e, vašoj e, izlaganju. Sada gospođa Senra Radrić. Hvala. I ja vam se želim zahvaliti na ovoj studiji. Želim vam također postaviti i pitanje koja se odnosi na rizike koje se pojavljuju na tržištu. Ovdje zapravo prešutno uvijek o tome govorimo. Uvijek govorimo o dobrovoljnim mjerama, a u ovoj studiji govori se o e, tome kako se ponuda treba, e, kako se njome treba upravljati. Vi ste govorili konkretno o tome kako se upravlja kvalitetom. Mene zanima kako proširiti sama sredstva. Niste li možda u vašoj studiji u jednom času razmotrili i mogućnost da se upravljanje ponudom i potražnjom radi putem javnih politika koje bi u tom smislu E, koristile neke obaveze. I isto tako, ne bi li se ovo sve e, odrazilo negativno na prihod poljoprivrednika koji sada već vrlo oskudan. Ne zaboravimo da su ove mjere uvedene upravo zato zato što su neke politike donesene sa negativnim posljedicama i e, nakon kojih je prihod pao. Trebalo bi dakle omogućiti poljoprivrednicima da ovaj ili onaj način prežive. Ako sada želimo tim ljudima još nešto novca uzeti, e, zbog toga što i javne politike napuštamo i tako rezultat toga budu katastrofalni prihodi poljoprivrednika, zašto sve to? I ne znam e, kako biste vi reagirali ili pak neki e, dužnosnik da mu se kaže da će mu se smanjiti e, prihodi i da će mu se u svakom slučaju oduzeti dio njegovih prihoda kako bi sredstva iz toga otišlo u jedan fond, a da se nikad ne kaže od čega bi se stvarno sastojao taj fond. Dakle, zanima me jeste li sve ove aspekte uzeli u obzir i što je dakle s javnim politikama. Hvala. A sada gospodin De Castro je na riječ. Hvala e, predsjedniče i hvala na ovom izlaganju koje ste nam upravo izložili. Ja sam iz Italije gdje smo upravo i donijeli mjere za stabilizaciju prihoda, dakle instrument za stabilizaciju prihoda koji još nije stupio na snagu. Stupit će na snagu prvo siječnja iduće godine. Želim vas pitati nešto što se mi u Italiji pitamo. Naime, taj fond kojeg priređujemo krenut će 1. siječnja sljedeće godine. Međutim, što ako u tom fondu kroz dulje od godinu dana bude gubitaka? Rizik koji postoji je da taj fond propadne. Kakav mehanizam treba imati kako bi se e, omogućili kontinuitet funkcioniranja instrumenta za stabilizaciju prihoda? Postoji još nešto što e, si ovdje možemo pitati, ne bi li postala mogućnost ponovne nacionalizacije tih europskih e, politika i ne bi li države, e, jer države e, bi trebali uspostaviti taj fond. Koji se rizik tu javlja? Da jednostavno imamo Europu koja će izgledati kao leopardove pjege. Hvala, gospodin Polča. Hvala lijepa i ja se želim zahvaliti na ovom izlaganju. Imam jedno kratko pitanje koje se odnosi na upravljanje rizikom, a vezano je za inovacije u sektoru poljoprivrede. To je povezano s onim što je rekla gospođa Petir. Naime, i kod nas e, je došlo do mraza. A e, vinogradi su se e, zamrzli stavljeni su, e, da, da su ih obrađivali jednom posebnom tehnikom, naime zaštitili posebnom tehnikom, ne bi do toga bilo niti došlo. Čujem da je inovacija nešto što je jako dobro, međutim poljoprivrednici nisu u mogućnosti koristiti te nove metode. I ne mislim da bi pitanje inovacije ex ante trebalo odražavati dostup, odnosno pristupačnost tih fondova za poljoprivrednike. Ali svakako to treba razmotriti. Koji specifični instrumenti bi motivirali poljoprivrednike da više koriste te nove metode? Prije svega u okviru inovacije treba biti istraživanje i razvoje, a drugo Poljoprivrednici moraju biti upoznati s postojanjem takvih e, metoda ili e, postupaka i moraju ih moći koristiti. Europska komisija može podsticati poljoprivrednike da se više zanimaju za inovacije, ali ne mislim da bi eksante e, inovacije trebale biti dio toga. Hvala. Gospodin Andrije ima riječ. Hvala predsjedniče, hvala na izlaganju. Ja sam od onih koji se slaže s korištenjem ovih e, instrumenta. Dakle, slažem se s ovom analizom o mješovitosti instrumenta i volio bih, poput kolege Di da pripazimo na ovaj, ovu opasnost od renacionalizacije koju, koju vidimo, kojom smo svjedoci u brojnim politikama i koja bi vjerojatno predstavljala veliku štetu. Zatim, bilo bi dobro da instrumenti o kojima razmatramo da budu dostupni što većem broju ljudi. To bi nam e, omogućilo da analiziramo situaciju tržišta mlijeka jer tu smo srednjoročno suočeni sa dosta žurnom problematičnom situacijom s obzirom na probleme koje ta, taj sektor proživljava. S obzirom da se već sasta idućeg tjedna, mislim da bismo doista trebali valjano sagledati stanje stvari, jer e, Trenutno jedini instrument za upravljanje rizicima, rizikom koju smo uspostavili jeste da odgovaramo jako velikim brojem stečajeva. I na mom teritoriju prošlo, prošlih tjedana e, veliki broj proizvođača mlijeka nisu imali drugog rješenja nego da prestanu s proizvodnjom mlijeka, a to je jako problematično i tu treba žurno reagirati na našim teritorijima. I ako postoji jedna hitna stvar koju mora sagledati svaki proizvođač, e, ako već mora smanjivati e, količine proizvodnje, onda je i na komisiji da što prije posegne, učini e, mjeru 122. učinkovitom kako bi krediti bili uvjetovani disciplinom ponude. Dakle, to je za kratkoročno rješenje, a Mislim da je situacija takva da se više ne može apsolutno čekati i mislim da je nužno da u na lipanskom sastanku vijeća ili najkasnije u srpnju dobijemo rješenje i odgovor za ovaj problem krize mlijeka. Hvala lijepa, gospodine Rope ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Zahvaljujem e, gospođi e, Bataši na prezentaciji. Mislim da je vrlo važno ući dublje u rezultate ove studije i analizirati trenutne i srednjoročne alate, jer različiti alati se upotrebljavaju u različita vremena i potpuno je jasno da moramo izvući zaključke jer e, trenutna situacija nas pritišće i pesimistični smo što se tiče budućnosti, a svi želimo imati bolju budućnost. Svi želimo da mladi poljoprivrednici E, ostanu u poljoprivrednoj proizvodnji. Da, situacija je različita u različitim zemljama članicama, a ne ovisi sve o samoj zemlji članici. Postoje i dodatni faktori, različiti porezni sustavi, različite carine. U slučaju e, Litve, na primjer, naša vlada je uvela e, jednu carinu na dizel gorivo što je rezultiralo padom prihoda za poljoprivrednike, a za to nisu dobili nikakvu kompenzaciju. Kao što znate, e, oni e, s jedne strane imaju direktna plaćanja, s druge strane žive od cijena na tržištu, E, direktna plaćanja ovise o pregovorima između e, komisije i e, zemalja članica, ali što se tiče cijena, to one su vrlo nestabilne i padaju ili rastu i do 300%. Trenutno su cijene vrlo, vrlo niske, a kupovna moć poljoprivrednika zapravo nije e, ključni faktor u upravljanju rizicima, ali može se uzeti u obzir. E, vrlo često razgovaramo o tome da bi pregovaračka moć poljoprivrednika trebala biti pojačana, ali ali kako da im pomognemo, što možemo učiniti da im pomognemo, oni bi trebali biti bolje informirani o različitim faktorima koji utječu na e, cijene e, i o drugim mogućnostima da povećaju svoje prihode. U Litvi je e, razina suradnje među njima prilično niska, a to znači da je E, prilično teško e, da e, postići da se postigne podjela rizika. Poljoprivrednici jedva preživljavaju i koncentriraju se samo na to kako po najniže mogućoj cijeni nabaviti ono što moraju kupovati. Dakle, proces uvođenja novih mjera na nacionalnoj razini je previše spor i vrlo često za posljedicu ima to da proizvođači jednostavno bankrotiraju. Na primjer, u Litvi prošle godine e, odlučivanje o izvjesnim mjerama je trajalo toliko dugo da je praktična vrijednost e, zakona koji je na kraju usvojen kao rezultat tih e, dugačkih pregovora. Rezultat je dakle bio e, preslab. Dakle, možda bismo trebali e, rješavati probleme na razini Europske unije, a ne na nacionalnoj razini. Inače ćemo biti u situaciji da će e, poljoprivredni proizvođači napuštati proizvodnju. Na primjer, e, stočni fond u Rumunjskoj smanjen je za 30% i poljoprivredni proizvođači odustaju od proizvodnje. Vjerojatno bismo trebali poduzeti mjere prije nego što poljoprivrednici bankrotiraju. Hvala lijepa. Sljedeća govornica. Hvala lijepa. Gospodine predsjedavajući. E, hvala lijepa na prezentaciji ove studije. E, drago mi je što smo sada dobili ovako detaljne brojke. Sad imamo i novi financijski okvir e, nakon 2014. Tu smo dobili tri nova financijska instrumenta na raspolaganje i sad kad vidimo E, podatke vidimo da samo neke zemlje članice koriste instrumente koji stoje na raspolaganje. Po mom mišljenju komisija bi trebala točnije analizirati uzroke za to jer e, mi bismo trebali naći zajednički osnov za svih 28 zemalja članica kako bismo e, svi primjenjivali instrumente za upravljanje rizikom koji nam svima mogu pomoći jer e, mi zapravo u suštini nemamo zajedničku poljoprivrednu politiku nego svaka zemlja članica ima svoju e, zemlju e, poljoprivrednu politiku mislim da bismo trebali primijeniti jedan krizni fond koji bi bio trebao biti izvan ovog financijskog okvira i koji bi bio u stanju dati e, pravu pomoć u slučaju krize. Međutim, e, mislim da bismo ovdje na odboru Agri trebali e, raspraviti o tome da li doista želimo da se direktna plaćanja smanje i da se novci preusmjere e, na jedan fond za osiguranje jer e, mali, mala poljoprivredna gospodarstva koja svi želimo zaštititi i ojačati, dakle ta mala poljoprivredna gospodarstva E, oni ovise o tim direktnim plaćanjima iz prvog i drugog stupa i dakle ja vjerujem da je sada trenutak da se intenzivno e, pozabavimo e, na odboru Agri o tim instrumentima za upravljanje rizikom mi na odboru Agri kako bismo sa sadašnjom krizom i budućim krizama bolje izašli na kraj u SAD-u se nudi jedan sustav i mi bismo trebali razmisliti da li bi i u naših 28 zemalja članica bilo moguće primijeniti taj sustav koji primjenjuje SAD. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Gospodine Vozova, izvolite. Da, hvala predsjedniče. Danas poljoprivrednici ne traže samo poljoprivredu koja će biti usmjerena prema eh, upravljanju rizikom, već im osobito trebaju instrumenti za sprječavanje, za prevenciju od rizika. No sa sklapanjem ugovora sustav je u potpunosti privatiziran i tome je tako i u mljekarskoj industriji. E sad politika državne pomoći u velikoj krizi Prešli smo dakle na osiguravanje posredstvom osiguravajućih društava ili uzajamnim e, sustavom osiguranja. I tako u Francuskoj, na primjer, taj sustav privatnog osiguranja je zamijenio nacionalne fondove za pomoć e, od e, javnih nepogoda. Današnje predviđene mjere za te fondove puš, glede sanitarnih i okolišnih e, pitanja pomažu e, ljudima, no ovo je jako puno košta, dakle, poljoprivrednike. Evo, imamo 29 eura godišnje, ali za svakog poljoprivrednika, ali tu je čitav niz dodatnih e, troškova Dakle, da li, još se po toga svega poslije pitanje da li uopće poljoprivrednici imaju ikakva jamstva posredstvom ovih fondova privatnih, jer e, mogu biti isključeni e, u određenim situacijama iz e, pomoći tih fondova i drugo pitanje, zar ne postoji neka druga strategija nego da se, da se izbjegne prepustiti poljoprivrednike osiguravajućim društvima nakon što ih se prethodno predalo e, na milost nemilost e, bankama? Hvala lijepa. Sljedeći ima kolega Bogović. Hvala lijepa za riječ. E, govorimo ovdje o vrlo važnim pitanjima vrlo važnom području. E, a to je puno važnije danas nego što je bilo prije nekoliko godina, jer danas imamo puno nestabilniju situaciju na tržištu, što znači da će poljoprivrednici biti još više pogođeni u budućnosti zbog te nestabilnosti. A također povećava se broj prirodnih katastrofa, na primjer, e, bili smo pogođeni mrazom, koji je oštetio, danju veliku štetu u našim voćnjacima i vinogradima. Umjesto 150 tona jabuka dobit ćemo 10 ili 15 tona jabuka. Ja imam osobna iskustva sa takvim katastrofama. Želim vam zahvaliti na svim ovim podacima. Moje pitanje je sljedeće. Što bismo trebali učiniti ovdje u Europi kako bismo postigli ono što, o čemu su nam pričali naši kolege iz SAD-a, gdje imaju 85 do 90% svih poljoprivrednih gospodarstava je tamo osigurano. Mislim da bismo trebali učiniti više i mislim da bismo trebali osigurati e, sve što možemo osigurati u Sloveniji je, na primjer, samo 10% voćnjaka osigurano ove godine. To jednostavno nije dovoljno. Oni koji rade u sektoru mljekarstva kažu isto. Dakle, potrebni su nam učinkoviti instrumenti, e, moramo smanjiti proizvodnju, a osigurati jedan sustav kompenzacija. Mislim da moramo razgovarati o povećavanju udjela po, povećavanju sredstava za financiranje tih mjera u SAD-u se puno veći postotak sredstava upotrebljava za takve mjere, a u Europi samo posto Dakle, moje pitanje je sljedeće. 23% u Americi, dakle, da li je moguće upotrebiti jednu četvrtinu ili jednu trećinu e, sredstava e, iz e, fondova za zajedničku poljoprivrednu politiku za ta za te svrhe, dakle e, unutar zajedničke poljoprivredne politike moramo naći europske instrumente i na taj način osigurati stabilniji okoliš za naša poljoprivredna gospodarstva. Više novca bi se trebalo trošiti za upravljanje rizicima, u suprotnom će naši poljoprivrednici bankrotirati. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin Desima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Javio sam se za riječ zato što e, je spomenut sustav iz SAD-a. Ja sam bio iznenađen kad su Amerikanci predstavili taj svoj sustav. On se tiče samo e, e, on se ne tiče stočarske proizvodnje, nego isključivo ratarstva. Mi već imamo sustave osiguranja E, postoje i osiguranje na primjer od oluje gdje su e, pokriveni izvjesni rizici. E, sadašnja poljoprivredna politika omogućuje zemljama članicama da izdvoje odnosno upotrebljavaju sredstva za osiguranje, samo te mogućnosti treba i upotrijebiti. Naravno da smo pogođeni prirodnim katastrofama, ali uvoditi još jedan posebni sustav osiguranja, mislim da to ne bi u Europi funkcioniralo jer su razlike između zemalja članica prevelike. E, mislite li da bi tu e, trebala nacion, odgovornost biti na nacionalnoj razini iako se e, koriste sredstva na razini Europske unije? E, ja sam jučer bio na jednom velikom događanju u Bavarskoj, dakle ja dolazim i čuo sam od mnogih poljoprivrednika da govore o promjenama u nacionalnom poreznom sustavu. Dakle, e, poljoprivrednici koji proizvode, na primjer, svinsko meso, E, i oni su mi rekli kada bi im se omogućilo da u dobrim godinama stave sredstva na stranu umjesto da ih e, e, moraju dati državi u vidu poreza, kako bi ta sredstva onda upotrebili u lošim godinama, to bi za njih bilo dobro rješenje. Hvala. Hvala lijepa, sa zanimanjem sam slušao sve E, kolege koji su se javile i imao sam priliku već ranije pročitati ovaj dokument. Želim reći dvije stvari. S jedne strane, kada uspoređujemo ovaj sustav s drugim sustavima, primjerice američkim, mi smo ti koji ostajemo čuvari ugovora iz Marakeša dok se neki pokušavaju toga ne pridržavati. Mislim da je to bitan element na koji moramo misliti. Drugo, prilikom reforme zajedničke poljoprivredne politike. Podsjetimo se da je Europski parlament htio ići i korak dalje e, što se tiče određenih aspekata, primjerice za voće i povrće i za vino, ali vijeće nije htjelo to e, napraviti. Dijelim mišljenje kolege Desa pravo u državama članicama je vrlo različito od zemlje do zemlje, pa će biti teško imati jedinstveni okvir za cijelu Europsku uniju, što moramo imati na umu. Međutim, zajednička Europska unija e, zajednička poljoprivredna politika omogućuje da različite instrumente koristimo na različite načine ovisno o pravu E, odnosno zakonima pojedine države. Što se tiče razvoja osiguranja, to je jedno od mogućih rješenja i odgovora na nestabilnost cijena. Ne bi bilo u redu da jedino mi evropljani budemo nekako na marginama tog sustava. Hvala dakle na studiji koju ste izradili. Hvala lijepa. E, došli smo do kraja e, ovog kruga pitanja. Da li komisija želi riječ? Izvolite. Imate riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Želim jednostavno reći da i mi pozdravljamo ovu studiju. Mislim da je ona koristan doprinos našim razmišljanjima o, alatima za stabilizaciju u Europi. E, mnogo toga je učinjeno e, što ide u tom smjeru. Mi stojimo na raspolaganje za daljnu suradnju sa autorima ove studije kako bismo e, pojačali, odnosno poboljšali shvaćanje E, onoga što se u budućnosti može učiniti kako bi se ti instrumenti poboljšali. Dakle, mi pozdravljamo ovu studiju, mislimo da je pred nama još dosta posla e, i spremni smo dati svoj doprinos. Hvala lijepa. Hvala lijepa. mislim da je sada e, došlo, trenutak da se okrenemo našim ekspertima i damo im riječ kako bi odgovorili na postavljena pitanja. Hvala, ja ću govoriti francuski kako e, prevoditelji ne bi trebali toliko raditi. Postavljeno je puno pitanja, to smo zapisali, radit ćemo na tome Naravno, nećemo moći s obzirom na toliko koliko imamo vremena odgovoriti detaljno na sva pitanja. Htio bih govoriti o koherentnosti i europskim okvirima. Naime, kada smo izradili ovu piramidu, htjeli smo naglasiti koliko je važno da različiti dionici budu međusobno koherentni. Moramo promicati upravljanje rizika kako prvenstveno na poljoprivrednom gospodarstvu. I to s onim elementima iz izvješća Danten kako bi se sam sektor vratio u jednu ravnotežu i kako bi udruge poljoprivrednika u tome sudjelovali. Važno je također preventivno se usmjeriti u upravljanju rizika. Gospodine Paolo de Castro, vi ste upravo o tome pisale u vašoj knjizi kada ste govorili o ovim instrumentima na tržištu. Treba dakle uzeti u obzir i e, porezne stope koje trebaju biti jednake kao i za ulaganja e, kako bi se izbjeglo da poljoprivrednika jedne godine se tjera e, da previše ulaže primjerice. Trebamo imati koherentne politike. Bavili smo se zajedničkom poljoprivrednom politikom. Općenito sada bismo mogli govoriti dakle i općenito u upravljanju rizika. E, treba nam koherentnost jer neke države članice su e, tražili da e, se neke rade, rade spojeno, na primjer, za mljekarstvo. Dragi kolege, moramo dakle malo unaprijed znati kada će komisija intervenirati u nekom sektoru kako bi se eliminirao rizik i nestabilnost. Trebamo biti koherentni kada se koriste izravne potpore kao i kada se koriste nacionalne potpore. Kako bi se moglo raditi zajedno u prvom i u drugom stupa. Govorili smo i o aktivnostima suradnje e, gdje smo radili e, na suradnji u drugom stupu kao što smo radili i na prvom stupu. Moramo tu inzistirati na koherentnosti koju mi smatramo odsudnom. Dali smo i različite preporuke, članak 222. ima puno smisla kad je u svojem prevenciju i tek kada ga se koristi prije krize. To vidimo u izvješću Danten. Naime, kada dođe do krize, onda tražiti od gospodarskih subjekata da to rješavaju kasnije je puno, puno složenije. Dakle, bolje je spriječiti nego liječiti. E, drugo, san e, okvir zajednice. Tu možemo puno toga napraviti Međutim, nismo danas uvjereni da takav jedan e, okvir zajednice, e, dakle diversifikacija okvira Europske unije, predstavlja najbolji način za korištenje sredstava. Zato što su rizici različiti. Htjeli smo dakle u našem izvješću krenuti od onoga što danas postoji, a nakon toga E, smo htjeli da dođe do evolucije zajedničke poljoprivredne politike, ne njezine revolucije, jer mogućnosti postoje, države članice ih djelomično koriste, a djelomično bi se mogle i više koristiti. Bolje bi bilo da radimo na tome da se razvije e, pomalo sadašnji okvir, a ne da imamo neke sada nove okvire i metode Europskoj uniji koje možda ne bi dale rezultate. Vidimo da je situacija u državama članicima različita. E, pokušati sve strpati u isti koš ili staviti u isti okvir ne čini se najučinkovitijim. Dakle, metoda zajednice treba koristiti kada je ona najkorisnija. Spomenuli smo prvi i drugi stup. Informiranje je također važno. E, želimo naglasiti također da se treba obavještavati i o tome što je na raspolaganju, koji instrumenti stoje na raspolaganju. Što se tiče upravljanja samom krizom, mi smo se bavili ne toliko načinom na koji se treba izaći iz e, mliječne krize, već e, što se može napraviti u razdoblju 2020. godine u okviru ZPP-a. Polazimo od toga da bi proračun za poljoprivredu, da će on vrlo vjerojatno u sljedećim godinama biti pod velikim pritiskom, pa je stoga važno da proračun za poljoprivredu odgovara europskim ambicijama da pokušamo iznaći najbolje moguće instrumente kako bi poljoprivrednici najviše mogli izvući dobiti iz EPP-a. Dakle, radimo na tome da se e, aktiviraju europski fondovi na najučinkovitiji način. A kada se prolazi kroz krizu, onda će se trebati naći određeni mehanizmi, ali to nije predmet današnje rasprave. Prema tome, da e, okviri iz Europske unije, ali ne neka vrsta monopola Europske unije. Puno se toga može napraviti kada se, na primjer, prenose najbolje prakse iz pojedinih država članica, bilo da se radi o prvom, drugom stupu ili o izravnim potporama. Unas cuestiones eh, Hvala lijepa. E, pokušat ću odgovoriti na pitanja. E, malo ljudi je govorilo o pristupu o pristupanju fondu za upravljanje, Europskom fondu za e, upravljanje rizicima. Međutim, e, poteškoća je u heterogenosti e, u različitim dijelovima Europske unije što se tiče poljoprivrednih proizvoda. Ako pogledate zajednički Europski fond, kada bi se sam njega upotrebljavalo, to bi značilo bitno povećanje sredstava e, koja bi bila potrebna, a za to bi trebalo e, obaviti pregovore na vijeću jer nemaju sve zemlje e, jednako velike rizike. Druga tema koja je spomenuta je tema štednih računa dakle stavljanje novca na stranu u dobrim godinama za teška vremena kada ona dođu, to je samo po sebi dobra ideja, ali u praksi bi to bilo vrlo komplicirano jer bi poljoprivrednici trebali imati svijest o tome, a to često nije slučaj i bilo bi teško upravljati tim, eh, tim eh, sredstvima, a osim toga bi bilo teško koordinirati to na cijeloj razini Europske unije. Dakle, situacija bi tu bila jako različita u različitim zemljama. kad bi se u nekim zemljama su bi uvjeti bili povoljniji, u nekima manje povoljni što se tiče e, tih štednih računa u svakom slučaju je jasno da sadašnji sustav ne ispunjava svoju ulogu. Nema jasnih pravila. E, nije jasno kada je zapravo trenutak kada e, je nastupila kriza i kada se e, trebaju početi povlačiti sredstva predviđena za to Dakle, bitno je definirati što je kriza, kada je nastupila i onda e, aktivirati sustav upravljanja. Dakle, e, to ne može biti proizvoljno. Potrebna su nam jasna pravila, jasni indikatori koji bi automatski e, značili aktiviranje e, mjera. Po našem mišljenju rezervne, e, sredstva rezerve za to trebaju biti izvan proračuna. E, a ne, e, za to se ne trebaju koristiti sredstva iz europskog proračuna. Sljedeća tema, sektor proizvodnje mlijeka, postoje zadruge, postoje udruženja proizvođača. Međutim, e, mora se voditi računa da se ne povrede pravila e, poštenog tržišnog natjecanja. Dakle, moramo voditi računa o tome u kojoj mjeri E, instrument je u skladu sa e, pravilima o poštenom tržišnom natjecanju. Mislim da i o tome trebamo razgovarati i da to moramo razjasniti. Još jedna važna tema je upravljanje rizicima, odnosno instrumenti za upravljanje rizicima e, za spašavanje sektora koji je u strukturnoj krizi. Ako cijene padnu, ako je to trend, E, onda će se to možda nastaviti i sljedeće godine i e, godinu iza toga i tu se onda ne može problem riješiti pomoću e, instrumenata za upravljanje rizicima ako kriza predugo traje, ako kriza traje samo jednu godinu, onda se ti instrumenti mogu učinkovito upotrijebiti, ali ako je kriza drugo, dugotrajna i problemi trajni, trajnog karaktera, onda se to ne može riješiti pomoću instrumenata za upravljanje rizicima. Iznešeno je nekoliko zanimljivih ideja što se tiče Europskog e, observatorija za cijene. E, dakle, trebali bi nam automatski indikatori koji bi e, aktivirali upotrebu instrumenata. I konačno Mislim da je važno što se tiče fonda, jedan od prijedloga koji bi trebali dublje razmotriti je da jedan od instrumenata bude e, reforma drugog stupa zajedničke poljoprivredne politike, odnosno uvođenje E, osiguranja, dakle jednog zajedničkog fonda, odnosno e, počeli smo razmišljati o mogućnosti e, štednje, odnosno štednih računa. Dakle, postoji mogućnost da se upotrebljava novi instrument, da se upotrebi novi instrument koji bi značio osiguranje um, međutim to bi značilo prevelike troškove ako bismo htjeli osigurati prihode. Evo najprije jedna mala observacija. Mislim da su kolege već sve rekli, no htjela bi se ponovno svrnuti na određena pitanja koja se tiču smanjenja isplata. Isplata koje dobivaju poljoprivrednici. U našem prijedlogu uzmali smo u obzir samo mogućnost smanjenja e, onih baznih, e, osnovnih e, isplata, dakle Mi smo mislili tu prvenstveno da dio osnovnih prihoda za one koji nisu mali, mali proizvođači da se izrađen iznos za upravljanje rizicima, ali tu su mali proizvođači isključeni. Na taj način bismo se više fokusirali na one koji su tržišno usmjereni i pružili im mogućnost da e, dobiju određene instrumente za osiguravanje svojih prihoda i to bi bili svojevrsni instrumenti upravljanja rizikom. Spomenute su neke druge stvari, pravila e, svjetske trgovinske organizacije i mogućnost e, stvaranja instrumenta za pokriće, za pokrivanje manje, manjih opasnosti, manjih rizika. Oni koji predstavljaju gubitke manje od 30%. Mi ovdje hoćemo reći da je moguće to napraviti. Moguće je moguće je napraviti pomoć za manje gubitke, stvoriti takav e, instrument. No, one pomoći koje prevazila za iznos od 30% su katastrofalne i to, to izaziva bankrot, no nije situacija identična u svim sektorima i zato ne mislimo da ZPP se treba prvenstveno baviti instrumentima poput onih iz takzvane zelene kutije. Dakle, ima dovoljno e, fleksibilnosti i mogućnost da se u nekim e, slučajevima pređe, odnosno posegne za instrumente iz žute kutije i na taj način bismo mogli imati sustav pomoći za manje štete jednostavno. Najpša hvala. Mm, ja bih nešto rekao. Dakle, dalje otvoreno pitanje glede toga kada ćemo se pozabaviti krizom i što je to kriza, što bi se trebalo smatrati krizom, na temelju kojih kriterija. Kada ćemo posegnuti za kriznim mjerama. Što ćemo raditi prije kriza, u biti preventivno djelovanje je jeftinije, tržište reagira na takve stvari. I onda se neće poremetiti tržišna stabilnost, jer ona je najvažnija, tržišna stabilnost. Dakle, treba nam tržišne intuicije kako bismo znali što i kad treba poduzeti. No mislim da naša Europska komisija djeluje na donekle drugačiji način. Naime, komisija nam samo ponavlja ne, ne, nema krize, a onda kad dođe do krize, kriza nam kaže, e, komisija nam kaže vidimo kraj tunela. No u kriznim situacijama stvari se ne odvijaju baš tako. Mislim da smo da vidimo sada krizu u mljekarstvu. No, povjerenica je odugovlačila, nije htjela ništa učiniti za sektor mljekarstva. A evo ga sada ćemo se naći suočeni s ogromnim troškovima. I na kraju bi tržište trebalo vjerojatno restrukturirati, no takva restrukturiranja će imati velike posljedice za određeni broj gospodarstvenika. No, u policiji ponekad treba donositi teške odluke i izlažete se opasnosti da budete nepopularni. No, kada postoji prekomjerna proizvodnja do koje dolazi zbog klimatskih eh, promjena, odnosno nestabilnosti, zamislimo da proizvodnja poraste za neki 15%, ako odstranimo tu prekomjernu proizvodnju s tržišta, onda će to stabilizirati tržište, no u zadnjoj reformi zajedničke poljoprivredne politike pokušali smo dati najbolje od sebe učinili smo sve naj dali smo sve od sebe kako bismo ograničili eh, utjecaj tih instrumenata koji se mogu primijeniti na tržište, jer intervencije i intervencionizam nisu nužno dobri za slobodno tržišno gospodarstvo. Ja sam siguran da je poljoprivredni potrebna stabilnost i trenutna situacija e, jasno govori što treba napraviti. Dakle, dragi kolege i kolegice, zahvaljujemo se na ovoj studiji. Nadamo se da će se povjerenik odazvati našem pozivu za sastanak kako bismo vidjeli kakvi su to e, zaključci glede svih ovih inicijativa i nove intervencije, odnosno nove, nove reforme ZPP-a. Dakle, to je nešto o čemu ćemo trebati još razgovarati. No, dobro, završili smo s ovom točkom dnevnog reda. Hvala vam na uloženom trudu, na vašem radu, na prezentaciji i studiji. proszę Państwa, powoli byśmy mogli przechodzić do punktu piątego. Dame i gospodo, trebali smo polako preći na točku petu. Prezentacija komisije DG Agri o trenutačnom stanju delegiranih akada koji su nedavno doneseni. Delegirani akti pokreću brojna pitanja, sumnje, izazivaju sumnju i zato pozdravljamo inicijativu za ovakav e, dijalog. Danas je tu među nama gospodin Jens Šaps, ravnatelj u glavnoj upravi Agri. Nakon njegovog izlaganja Zastupnici mogu postaviti pitanja. Gospodin Šaps, izvolite, imate riječ. Thank you, uh, Chairman, for this uh, opportunity. Uh, Hvala predsjedniče što mi pružate mogućnost da ponovno predstavim stanje, trenutno, trenutačno stanje o delegiranim aktima. Kao što znate, ovaj rad je u tijeku kod nas i u potpunosti u našem interesu da ovo da to radimo u bliskoj suradnji s vašim domom. Trebate znati da ćemo prvenstveno biti usredotočeni na zajedničku tržišnu organizaciju, te da sad imamo zadatak eh, prevesti postojeće odredbe u nove delegirane akte. Naš prvi korak bio je da se naprave prilagodbe u ovom postupku takozvani stotine regulativa komisije, odnosno uredbi. Imali smo tu stotine implement provedbenih i 200 delegirajućih akata. To savrš, sasvim jasno nije bilo niti poželjno, niti prikladno, tako da smo gledali kako modernizirati ovaj cijeli postupak, a da se ne otvara temeljne akte koji su iz ovoga svega Naši, naša logika je bila da se ide ka pojednostavljenju, smanjenju razine stope pogreške i administrativnog upravnog opterećenja i postupak e, usklađenosti koji su važni, usklađivanja koji su važni za nas. Ono što smo također htjeli napraviti jeste poboljšati pravnu sigurnost, htjeli smo vidjeti koje su mogućnosti da naše zakonodavstvo bude čitkije, dostupnije onima kojih se tiče. To su bili naši glavni ciljevi. I ono što smo imali i što imamo za cilj je da na kraju ovog cjelokupnog postupka nemamo više od dvadesetak delegiranih i dvadesetak provedbenih e, uredbi koje bi pokrile cjelokupnu tržišnu organizaciju koju imamo na raspolaganju. Također želim zahvaliti vašem odboru na jako aktivnom sudjelovanju te na važnoj aktivnoj ulozi vašeg odbora. Jasno je da postoji stalni poziv vašem odboru za sudjelovanje u ekspertnoj skupini. Nama je savršeno jasno da to nije uvijek moguće, no želimo iskoristiti ovu prigodu i opetovati poziv koji smo već nekoliko, nekoliko navrata uputili. S vrijeme također e, stupamo u kontakt s izvjestiteljima i timovima koji rade na ovome. Ovdje se u ovom konkretnom slučaju radi o zastupniku Dantonu, Dantenu. I doista nam to ponovaže kako bi naši predlozi bili poboljšani i surađujemo kako bismo mogli bolji prijedlog predstaviti na kraju. Također dolazi do bilateralnih sukoba, e, susreta. Moj, moj tim je uvijek na raspolaganju za sva moguća razjašnjenja Dopustite sad da se osvrnem na trenutno trenutačno stanje i želim ponoviti, dakle, imamo ažurirane informacije za tajništvo i zastupnike o, dakle, zadnjim informacijama o trenutnom, trenutačnom stanju, o usklađivanju zajedničkog tržišta. Vidjeli ste tabele možete vidjeti da je ostvaren veliki napredak u zadnjih nekoliko mjeseci kada smo zadnji put objavili informacije, dakle krajem travnja i ako to sagledamo vidimo da se zadnjih dva mjeseca da su izdane delegirane uredbe koje su poslane na analizu od suzakondavaca Tu su naš prijedlozi za javnu intervenciju i e, skladištenje. Tu je pitanje nacionalnih pod, programa podrške za vino, za proizvodnju vina, zatim to imamo isto tako i dokument koji se tiče o, e, koji se odnosi na šećer. To je delegirani akt koji je pod vašim e, u, vašem portfelju, vašoj nadležnosti trenutno. Tu je čitan iz delegiranih akata na kojima se radi i koji će biti predstavljeni u nekoliko narednih mjeseci. Uvjeren sam da će svi biti predstavljeni prije kraja godine. Tu se osobito radi o delegiranom aktu o i povrću, o carinskim kvotama, zatim klasifikacija e, lešina i Imamo isto tako jednu jako važnu inicijativu koju treba pretočiti u delegirani i provedbeni akt. To je schema za škole na kojoj smo doista blisko surađivali zadnjih nekoliko mjeseci. Ponavljam, još jednom, uvjeren sam da će sve to doći do vas prije kraja tijekom i prije kraja tekuće godine. Zaključno dopustite također još da kažem da smo imali nekoliko zastarjelih e, akata program prebacivanja iz godine u godinu, rolling program. Tu je jasno da ćemo nastojati smanjiti broj e, akata Dakle, to je ono što sam vam htio reći. Mi smo naravno spremni ući u pojedinosti prepuštam se sada vama da zastupnicima da postavljate konkretnija pitanja ukoliko želite o bilo kojoj temi koja vas e, više zanima. Za nas su one sve jako važne, no možda su vama neke važnije od drugih, tako da slobodno izvolite postaviti pitanja. Najljepše hvala. Bardzo dziękujemy. Pan hvala, gospodin e, Andriju. Izvolite, imate riječ. Najljepša hvala, predsjedniče. Evo, ja bi se osvrnuo na ovaj dio koji se tiče proizvodnje vina koji ste spomenuli. Ja želim ovdje ponoviti neke elemente o kojima smo govorili u ožujku kada smo prozivali komisiju. Uslom to je i omogućilo da se povuče taj dosije, no osvrnimo se ponovno na to. Dakle, što se forme tiče, Mislim da bi bilo dobro da raspolažemo ukupnim tekstovima koje je komisija izmijenila kako bismo mogli imati bolji pregled nad onim što želi komisija napraviti u tom sektoru. Što se same suštine dosija koji je na ruku osjetljivo pitanje, dakle što se toga tiče, bilo bi dobro da ono što se predlaže da ne promijeni reformu iz 2008. niti onaj dio koji se tiče proizvodnje vina u okviru ZPP-a iz 2013. godine. Važno je da to, na tome inzistiramo, dakle da inzistiramo na tome da je važno očuvati specifična pravila za sektor proizvodnje vina, te da treba očuvati sva pravila jer mi smo svjesni koliko je ovo osjetljivo, dakle trebamo imati etiketiranje i tradicionalne e, oznake i e, potvrdu zemljopisnog podrijetla, da sve to ostane u jednom tekstu. I važno je da se ne smanji vidljivost e, za sve ovo i sva pravila koja se tiču zemljopisnog podrijetla moraju biti sadržana u bilo kojem tekstu koji će nam se predstaviti, jer to je od iznimnog značaja. Merci, Gospodine Dantan, izvolite. Hvala predsjedniče. Evo, u svojstvu izvjestitelja želim se zahvaliti gospodinu Korku, glavnom ravnatelju i njegovom osoblju na kakvoći uspostavljenog dijaloga. Samo želim posjetiti druge klube zastupnika da tajništvo još ne zna koji su izvjestitelji u sjeni koji trebaju sa mnom surađivati na ovim tekstovima, tako da sam donekle usamljen u ovom trenutku. Dakle, kao što rekao, zahvaljujem komisiji na kvaliteti uspostavljenog kontakta. Trenutno imamo četiri teksta koja su zaključena i koja su dostavljena parlamentu. Imam delegirani akt o e, intervencijama i privatnom skladištenju. U biti tu se radi o e, aktu pojednostavljivanja prethodnog e, postupka i e, na strani vijeća došlo do konsenzusa i više manje samo su dvije zemlje izrazile određenu sumnju. Glede toga što se tiče parlamenta interni rokovi su prekoračeni, ja nisam primijetio, e, nemam nikakav prigovor na to, zatim tu su i delegirani akti o certifikatima, to je akt e, koji se tiče određenih mjera i tu su određene informacije koje su potrebne za praćenje tržišta. Jer podsjećam da u prethodnoj raspravi komisija, odnosno odbor za poljoprivredu, je predstavio svoje želje, da ne kažem zahtjeve, za e, očuvanjem e, podataka o tržištima kada se radi o izrađivanju preporuka e, tržišnim preporukama. Treći se tiče voće povrća, tu se ponavljaju mjere koje su predložene ranije, ali se smanjuje e, e, omotnica, no imamo tu maržu od 3000 tona koje će svaka zemlja e, raspoređivati ovisno po svojoj volji. Dakle, tu smo imali konsenzus. Zadnji akt tiče se šećera i tu tu ću malo zastati. Naime, tekst koji nam je predstavljen bio predmetom e, dugih pregovora. Tu želim istaknuti da će parlament pomno paziti da se poštuju politički dogovori koji su zaključeni. E, DG Agri nije u pitanju, ali drugdje u komisiji postoje neki ravnatelji i uprave koje žele povratiti ono što su izgubili na vijeću i parlamentu posredstvom glasanja. Parlament ni u kom slučaju treba znati neće popustiti e, glede svojih ovlasti, to svim i ono što je dogovoreno. To svima, svima treba biti jasno i želim reći da je glavna uprava za poljoprivredu imala jasnu potporu parlamenta u dijalogu sa drugim e, općim glavnim upravama kako bi se očuvao duhovog teksta akta o šećeru. No sada imamo dva teksta koja su u pripremi. Onaj koji se tiče vina i kao što je to rečeno ovdje u nekoliko navrata, ne možemo se zadovoljiti parceliziranjem rasprave o vinu. Treba nam jedna holistička globalna vizija o tome od strane komisije. Nažalost, više osoba upravlja tim dosijom no, mi želimo da sve što se tiče identifikacije, bilo da se radi o različitim oznakama, o tradicionalnim metodama, da sve to bude eksplicitno, jasno, tako da ne bude nikakvih propusta u tom dispozitivu. Zatim imat ćemo i e, proizvodnju voća i povrća, rasprava o tome. Dakle, mogu vam reći da kako trenutno stanje, stoje stvari, veliki broj e, primjedbi sektora su uzeti u razmatranje, u obzir, želim na tome zahvaliti komisiji. Tu postoje još neke rasprave o e, uspostavi tržišta i ulozi zadruga u tome. Te stvari treba razjasniti jer uvijek nam se govorilo da su zadruge e, poseban vid organizacije proizvođača, a otkako je napravljen tekst o mlijeku i uspostavi članka 222. došlo je do promjene stava u glavnoj upravi za poljoprivredu gdje se kaže da treba poseban tekst o zadrugama jer ta definicija nije dostatna. Dakle, tu nam treba jedno razjašnjenje opće prirode. Eto, hvala na vašim odgovorima. Ja, Herr Vorsitzender. Michael Danto hat die aktuellen Themen angesprochen und ich bin ihm sehr... Hvala lijepa, ja sam e, vrlo zahvalan što je, što je izvjestitelj vode računa o tome koji e, delegirani akti su upravo aktualni. Nešto bih htio reći o sustavu. E, po mom mišljenju delegirani akti su dobro regulirani Lisabonskim ugovorom. Bez prigovora parlamenta, odnosno vijeća, oni stupaju na snagu. To je zapravo dobro rješeno. Ono što je po mišljenju dobro u Lisabonskom ugovoru je da je dovoljan prigovor ili parlamenta ili vijeća. Dakle, dovoljno je da jedna od te dvije institucije uloži prigovor. E, mi u odbor Agri smo prvi odbor od usadnja Lisabonskog ugovora koji smo e, zapravo s velikom većinom glasali za odbijanje jednog delegiranog akta. Time smo zapravo e, ušli u povijest i e, sada se o tome mora pregovarati. Dakle, postoji opasnost da komisija nešto što politički nije bila u stanju progurati, da tako kažem, e, ipak e, na kraju pokuša progurati u okviru delegiranog akta. E, mi u parlamentu nikad nismo, na primjer, govorili o faktoru 0,3, a odjednom vidim da je komisija u delegirani akt uvrstila faktor od 0,3. Dakle, time eh, stotine tisuća hektara eh, na stotinama tisuća hektara eh, bi, bi se proizvodile biljke koje sadrže proteine što bi nam nama u Europi svima bilo dobro i korisno. Dakle, mislim da je potrebno da surađujemo i nađemo dobre rješenja koje bi bilo u interesu poljoprivrednika i potrošača u Europi. Gracias, presidente. Yo quisiera aprovechar eh, la... Hvala lijepa. Iskoristit ću eh, ovu raspravu koju vodimo s komisijom <coughs> kako bih reagirala. Iako ću spomenuti neke elemente koji se odnose i na glavnu upravu Agri i na glavnu upravu Sanko, a koji su važni za naš odbor za poljoprivredu. U travnju je komisija predložila izmjene direktive iz 2000. kroz 29 i e, čini se da će se o tome glasati krajem srpnja. Taj prijedlog izmjene, dakle prijedlog komisije, zapravo slabi fitosanitarnu kontrolu e, što se tiče e, štetnih organizama za agrume koji dolaze iz trećih zemalja koje mogu biti nositelji određenih, e, određenih bolesti. Dakle, o čemu se ovdje radi? Mi zapravo ćemo manje nadzirati kada e, zaraženi e, agrum dođe u EU, uniju, onda jednom kad dođe nakon na tržište Europske unije više neće biti kontrole. To se zapravo uopće ne može razumjeti jer komisija želi imati e, stalnu kontrolu, a ona je na ovaj način izmjenom e, aneksa direktive 2000/29 zapravo e, smanjuje nadzor. 11. svibnja u službenom listu tu je e, to spomenuto, odnosno to je objavljeno 13. svibnja e, u službenom listu Europske unije. To je privremena mjera koja će ići do 2019. godine. A sada se modifikacijom aneksa direktive jednostavno želi postići da se ta mjera primjenjuje za stalno. Drugim riječima da se ukine privremena priroda mjere. Ja mislim da je to nedopustivo jer se radi o infekcijama i vrlo teškim bolestima agruma. E, Mogli bismo govoriti o tome kao i o mnogim drugim stvarima. I ne možemo prihvatiti argument da to nije povoljno za industriju, odnosno sektor. A postoji još e, jedna bolest, e, tomatotibija, gdje se radi zapravo o e, proizvodu koji se koristi u dosta velikom broju zemalja kako bi se jednostavno zamrzli proizvodi. Znam da Deže Agri nije za to odgovorna, već glavna uprava Sanko. radi se o vrlo ozbiljnim stvarima, dakle za koju niste vaša opća uprava eh, odgovorna, ali svejedno želimo da nam komisija odgovori na to pitanje. Radi se o vrlo važnim pitanjima. Radi se dakle o bolesti koja napada grume, a imamo sada i novi fitosanitarni propis kojim će se e, u potpunosti i za stalno promijeniti direktiva, a ne privremeno kao što je komisija bila prvobitno odlučila. Radi se o stvari koja je zaista ozbiljna, e, jer trebamo, najprije nam se govori o tome da trebamo zaštititi agrume, a nakon toga, evo jednostavno što se događa, olakšavamo uvoz. Gospodin De Castro. Ja sam se htio javiti na temu delegiranih akata. U stvari, kolege koji su se javili na tu temu su već puno toga rekli, naročito je Rik Andrije i Michel Danten. E, kada govorimo o delegiranim aktima, često nismo obavješteni o svim aspektima i nakon toga imamo premalo vremena kao bismo mogli, mogli reagirati. Što se tiče delegiranog akta o voću i povrću, tu je ipak načinjeno nekoliko koraka naprijed i nadam se da ćemo u konačnom propisu e, zaista e, vidjeti da je došlo do tog napretka. Hvala. Hvala lijepa. Mislim da se nitko više nije javio za riječ. Pa ću se sada obratiti predstavniku Europske komisije e, da reagira na ove komentare koje smo čuli. Hvala lijepo. Predsjedavajući, kao što hvala svim zastupnicima na komentarima i pitanjima. Svima mi imamo zajednički interes i htjeli bismo djelovati što E, jednostavnije i što bezbolnije po pitanju tog projekta. Čuli smo dakle u nekoliko navrata, a i ovdje u parlamentu, da je dosadašnja suradnja bila dobra. Naravno, uvijek je moguće raditi i bolje. Znam da su određene inicijative složenije od drugih. Što se tiče voća i povrća, uvjeren sam da mnoge od vas to doista brine. Stoga bih e, nas pozvao sve zajedno da se sastanemo i da zaista u dubinu razmotrimo u čemu je srž toga e, problema. Jasno je također, kao što je spomenuo gospodin Andrije, tržišne norme za vino. Naročito što se tiče oznaka etiketa, tu je naš pristup nešto drugačiji. Mislim da taj prijedlog neće tako skoro e, doći Radi se o petom dijelu u okviru našeg e, rasporeda. Trebali bismo dakle krenuti u procjenjivanje i tu smo ustanovili gdje se nalaze poteškoće a naročito što se tiče poteškoća u sektoru vinarstva, jasno nam je da tu moramo vrlo pažljivo postupiti. Što se pak tiče svih drugih elemenata, mislim da se moramo također dogovoriti i u političkom smislu. Kao što je rekao e, zastupnik DES, e, mi smo administracija i želimo primjenjivati zakonske propise koje su ovdje u, ovom slučaju regula, uredba. Prema tome, mi nećemo e, mijenjati dakle osnovni tekst, već ćemo izmjene unijeti putem delegiranih akata. E, tako što je važno načelo i time smo se rukovodili u dosadašnjem radu i prilično sam siguran da ćemo uspješno nastaviti raditi u tom smislu. Gospođa Garcia je postavila pitanje o, bolesti crnih mrlja. Ja nisam izravno upućen u ta pitanja, ali ja bih e, kolegama iz e, opće uprave e, Sante prenio vaše pitanje i onda ću vam sljedeći puta moći dati detaljniji odgovor. Ja sam mislim da ovdje pokrio sva pitanja. Gledam kolege ali e, ne čini mi se da mi itko upućuje na to da sam nešto zaboravio. Hvala na pozornosti. Uvijek smo spremni ponovno doći na sastanke vašeg odbora. E, puno vam hvala. Vratit ćemo se sasvim sigurno na tu temu. Točno je da kada se radi o delegiranim aktima da se treba držati duhu temeljnog dokumenta. Međutim, taj duh je ponekad teško definirati, pa se stoga teško i držati tog duha. Da, mislio sam to predstaviti kao šalu. U svakom slučaju, drago nam je da ste rekli da želite s nama surađivati. E, s naše strane, Ekipu vodi gospodin Danten. On će se sastati s vama i e, moći ćete s njim raspravljati i e, proći zaista kroz velik broj elemenata. A na taj način će se i naše očekivanja bolje odražavati u vašim prijedlozima i sugestijama. To nije uvijek lako. Mi e, s naše strane moramo prenijeti vama očekivanja naših poljoprivrednika. Hvala lijepa. Završili smo sada s ovom točkom dnevnog reda. Što zapravo znači da smo i završili s današnjim sastankom. Sutra ćemo započeti u 9 ujutro, a gost će nam biti povjerenik Kanjete. Govorit ćemo o ulozi poljoprivrede u klimatskim promjenama i to u kontekstu svih izazova i poteškoća koje smo vidjeli na tom području. Hvala svima. Vidimo se sutra u 9 ujutro.